Il presidente. Eccoci. Allora, la seduta è ripresa. Processo verbale. Dakle, nastavljamo sa zasjedanjem zapisnik jučerašnjeg zasjedanja je razaslan. Imali komentara? opaski nema. Ispričavam se.